izjave Vijeća i Komisije o udvostručenju kapaciteta plinovoda Sjevernog toka i učinku na energetsku uniju i sigurnost opskrbe. Riječ ima u ime Vijeća ministar Schmidt. Izvolite. Merci, Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, zastupnici, tema sigurnosti opskrbe energijom zahtjeva veću suradnju unutar država članica, a isto tako suradnja s partnerima je jedan od prioriteta. Energija je strateški prioritet i opskrba energijom je jako važna za Europsku uniju. U tom smislu e, već je puno e, mjera uvedeno u prošlosti. Primjerice, treći paket o unutarnjem tržištu, direktiva o obnovljivim izvorima energijom i E, o energetskoj učinkovitosti, time se osnažuje naša energetska neovisnost i e, razmišlja se o strategiji za e, energetsku sigurnost. Krajem 2014. godine energetska unija je pokrenuta. Predsjedništvo smatra da je to važna etapa da to predstavlja kvalitativni skok u poboljšavanju sigurnosti opskrbe postoji e, važne e, dimenzije. Sigurnost e, opskrbe, smanjenje emisija, energetska učinkovitost, istraživanje i inovacije. Dakle, pet dimenzija. Htio bih podsjetiti da je predsjedništvo u Luksemburgu organiziralo seminar, seminar o tehnološkim inovacijama gdje su bili prisutni različiti stručnjaci i poduzetnici e, iz industrije, uključujući i e, sektor obnovljive izvore energije. Treba osnažiti regionalnu suradnju u području energetike. Ta suradnja omogućit će e, jaču integraciju tržišta, a pritom će se ostvariti uštede, a u sektoru energetike bit će i više investicija. potrebno je prije svega osigurati e, veću sigurnost e, opskrbe plinom, a 2016. godine komisija će predložiti niz prijedloga e, vezanih uz opskrbu prirodnim plinom. Mi pratimo pripremu ovih prijedloga za koje se provode i javne konzultacije. Kad je riječ o e, plinovodu Sjeverni tok, još uvijek nije usvojen službeni stav. Radi se o komercijalnom projektu između ruskih i zapadnjačkih poduzeća. Predsjedništvo je svjesno da ovaj projekt e, uključuje određene aspekte koji se odnose i na geopolitiku i okoliš i ekologiju i energetiku i e, tu su pitanja koja se odnose na doprinos projekta diversifikaciji ruta i izvorima opskrbe plinom za Europsku uniju, a isto tako se bavimo i pitanjem utjecaja na druge zemlje. Komisija koja je čuvarica temeljnih ugovora i e, brine se da se za poštivanje europskih, zakona, e, europskih zakona će razmotriti sva pravila koja se odnose na unutarnje tržište. Predsjedništvo vas uvjerava da je to pitanje kojim se e, predsjedništvo bavi, vijeće se time bavi, cilj je da se e, napravi, postigne napredak u području energetske unije, poveća sigurnost opskrbe energijom i osigura veća energetska neovisnost unije. A e, razvoj i promicanje obnovljive energije je dio e, tog paketa. Danas smo čuli jako puno poruka danas o klimi, a da pritom nismo se bavili e, ovom temom koja je blisko vezana uz nju. Hvala. Hvala, sada riječ ima povjerenik Kanjeta. Poštovani zastupnici, dopustite mi da ovdje iskažem jednu ključnu poruku. Sigurna opskrba energijom za europske građane je glavni prioritet komisije i zato e, ćemo mi e, objaviti novu sveobuhvatnu strategiju za LNG i plin kako bismo osigurali da ti ciljevi budu ispunjeni. Zato smo i opredjeljeni prema diversifikaciji izvora energije, dobavljača i ruta. E, staviti sve karte na jednu rutu jedan izvor plina, bilo da je to iz plinovoda ili iz drugih e, izvora LNG ili skladišta, e, nije dobro. Stoga ćemo nam omogućiti ovo proširenje da povećamo e, kapacitete za 1 milijun kubičnih metara do 2020. Mi napredujemo na ovom području. Samo zadnjih nekoliko mjeseci ostvarili smo pipljive rezultate u onim regijama koje su povezane su sa zajedničkim tržištem. Daću vam neke primjere. Primjerice, e, povezanost plinovodima u središnjoj i istočnoj Europi će se povećati. E, zatim politički sporazum koji smo imali u srpnju e, povećat će međusobne poveznice plinovoda s ostatkom Europe. Nadamo se da će to isto biti sve u funkciji do 2020. E, osigurat ćemo 10 milijuna kubičnih metara iz Azerbeđana u Europsku uniju kroz transanatolski i jadranski plinovod. I to će sve biti naši ključni instrumenti za cjelovito integriranje baltičkih zemalja u Europu. E, kada se dogovorimo oko E, poveznice sa, e, sa LNG-om u Mađarskoj. E, ne mogu uopće naglasiti koliko je to važno jer u ovoj, u ovoj fazi Europa je ovisna o ruskom plinu, a od toga pola ima tranzit kroz Ukrajinu. Komisija je primila na znanje E, dionički ugovor koji e, se je vezan u izgradnju plinovoda Sjeverni tok. E, taj plinovod je i dalje komercijalni projekt i komercijalne stranke će odlučiti, poduzeća će odlučiti je li to profitabilno, no kao i bilo koji drugi plinovod i ovaj plinovod će morati u cijelosti poštovati prava, odnosno zakone Europske unije. A to znači i regulativu o zaštiti okoliša, o javnoj nabavi i tako dalje. I komisija će strogo to e, ocjenjivati e, u odnosu na regulatorni okvir. E, transportni kapaciteti iz Rusije koriste se samo u 50% kapaciteta i to je zapravo i više nego što Europska unija treba. Prema našim procjenama će e, ovo još i povećati te kapacitete. Komisija aktivno podržava napore kako bi Ukrajina ostala stabilna i pouzdana tranzitna ruta. Europska unija i dalje je otvorena prema ruskom plinu i mi bismo željeli da Rusija ostane dobavljač prirodnog plina, no taj transport mora biti u skladu sa našom strategijom diversifikacije i ruski dobavljači kao i bilo koji drugi dobavljači će morati se podvrgnuti pravilima tržišta i tržišnog natjecanja. Hvala vam. E, Hvala vam, a sada počinjemo javljanje predstavnika klubova. Prvi riječ ima zastupnik Bucek. E, šanuje volnoć gospodarčov. Hvala vam, e, predsjedatelju. Ja poštujem e, gospodarske slobode poduzeća, žele ostvariti profit, no mora se poštovati poštovati i pravo. E, kod sjevernog toka imamo dvojbe u odnosu na ovaj drugi element. Teško je govoriti o profitu, o dobiti, zato što već postojeća infrastruktura se koristi samo u 50% svojih kapaciteta, a sta, postavljati e, cijevi na e, morsko dno je skuplje nego e, po kopnu i ekološki nije povoljno. Osim toga, taj, taj sjeverni tok 2 nije u skladu sa obvezama preuzetim o ekološkoj sigurnosti, obvezama državama članicama i ovdje će jedan dobavljač imati dominantni položaj. I postoji jedno istraživanje e, protiv monopola koje je provela Europska komisija. E, htio bih osim toga reći da ovaj projekt ne može se na njega gledati kao na čisto komercijalni projekt jer E, on e, sa sobom e, donosi i određene političke napetosti koje već poznajemo. Ovo je opasnost za naše partnere u susjedskoj politici, a taj projekt nas zapravo dijeli, a ne povezuje. I ekonomski ga je teško obrazložiti. Mi očekujemo da Europska komisija poduzme sve moguće korake kako bi ako e, nisu ispunjena načela, ako nisu ispunjeni uvjeti, e, sjeverni tok 2 e, bio zaustavljen kao što je to bio slučaj i sa sjevernim tokom 1. Hvala. President Bus, Buzek, there is a blue card for you. Predsjedniče Buzek, imate plavu karticu, želite li odgovoriti? Da, naravno. E, gospodin Bacov, izvolite. E, gospodine predsjedatelju, sjeverni tok će snabljevati Njemačku ruskim plinom. Izravno spomenuli ste da se sadašnji kapacitet ne koristi u potpunosti. To znači da će izgradnja novog e, plinovoda udvostručiti kapacitet. Zar ne mislite da ovaj pretjerani kapacitet priprema Njemačku za buduću situaciju kada neće dobivati plin iz Ukrajine? Zar ne mislite da se Njemačka možda priprema za to? Obecne naše unijne połączenia ze wschodem Možda prijevod nije bio sasvim u redu, jer naše veze s Europom se samo sa 50 naprema 50% iscrpljuju. Drugim riječima, mi 50% još uvijek imamo slobodnog prostora i zbog toga mislim da je ova gradnja nove veze, nove poveznice zapravo potpuno neutemeljena budući da mi nismo još svoje postojeće kapacitete, kao što sam već rekao, tek 50%, dakle nismo u cijelosti iskoristili. Zanonato. Gospodin Zanonato, imate riječ u ime socijaldemokrata. Kupa in un poco l'annunciata intenzione di raddoppiare... Hvala svima. Dakle, vidimo najavu sve većeg kapaciteta sjevernog toka. Kao što je rečeno, to će povećati našu ovisnost o ruskom plinu. A imat će implikacije za mnoge europske države. Imamo sjeverni tok, imamo Jamal, <laughs> imamo Ukrajinu koja je tranzitna zemlja. To je važno i za tranzitne zemlje jer Jamal ide preko Belarusa. E, to znači da već postoji loša ravnoteža među državama članicama i to će se još pogoršati. Kad je riječ o energetici, ovo je od ključne važnosti. Naša energetska politika i sigurnost dobave je neophodna u našoj ključnoj politici i to će imati implikacije za cijelu Europsku uniju u kontekstu energetske politike. Ukrajina je očito u ključnom položaju koji nastoji konsolidirati. Oni će i dalje biti pod ruskim utjecajem. Govorimo do razdoblja do 2020. godine. Riječ je o biljardama eura. Ukrajina je tranzitna država i puno naplaćuje taj tranzit. To će utjecati i na proširenje Europske unije u istočnoj Europi. Južni tok je otpao zbog ovih e, događaja. E, sada riječ ima gospodin Hvala lijepo predsjedavajući. Prije nekoliko godina sam u našoj raspravi parlamentarnoj pitao tadašnjeg povjerenika Oettingera zašto Njemci sudjeluju u izgradnji e, plinovoda Nord Stream, sjeverni tok. Preporuke komisije nisu bile takve, nego su zapravo upravo suprotno glasile. Povjerenik Oettinger je tada rekao da zapravo i ne, više ne podupire komisija takve investicije. Kad sam onda godinu dana nakon toga pitao gospodina Oettingera zašto Njemci e, žele poduprijeti produženje sjevernog toka u organizaciji u okviru Gazproma onda je on rekao da to uopće nema veze s njemačkom vladom jer to je isključivo privatna inicijativa i privatna investicija, prema tome vlada ne može na to utjecati. Pa sam tako onda ja vas nedavno pitao u vezi provedbe trećeg energetskog paketa kod Nord Stream Sjevernog toka broj 2 i kakve, u kojoj mjeri je to povezano sa energetskom unijom, kako će se odraziti na nju. A ja sam upravo za to izvjestitelj. I vi ste isto tako u prošlosti i tada, a i sada to ponavljate, isto kazali, naime, da je u pitanju jedna privatna investicija na koju vi nemate nikakvog otjecaja. 110 milijuna kubnih metara plina godišnje. To mislim da je jedan poprilično veliki udio u našim energetskim potrebama i prema tome nego, ni slučaju ne odgovara onoj želji Europske unije da diversificira svoje izvore iz kojih dobiva opskrbu. A pogotovo je druga stvar jako bitna da to pogađa direktno srednje europske države koje ostaju tu potpuno same i prepuštene same sebi ako sve ode okolim putem sjevernim tokom. I pogotovo je to recimo onda teško, a kako će oni ispunjati u takvoj situaciji prepušteni same sebi sve dodatne zadaće glede plomanje klimatskih promjena. A mislim da na području opskrbe energije bi to onda značilo još jedan puta produbljivanje jaza između onih koji mogu platiti ima i onih koji nemaju. Prema tome, da li Evropska unija uopće treba ići u tom smjeru? A sada za klub ALDE gospodin Petersen. Zahvaljujem projekt Sjeverni tok 2 je izuzetno važan za treći energetski paketi za energetsku uniju. Rusija će biti ključni energetski partner Europske unije još desetljećima. Mi smo međusobno ovisni i to moramo imati u, uzimati, imati na umu kada o tome razmišljamo. Ali Gazprom se otvoreno suprostavio e, nastojanjima Europska unije da liberalizira energetska tržišta i protivi se diversifikaciji. Zato trebamo e, pažljivo analizirati njihove prijedloge. Kao što znači, znate, Europski parlament e, radi za buduću energetsku uniju u Europi pa me zanima vaša ocjena kako bi Europska unija mogla nastaviti razgovore o sjevernom toku tu e, dva obzirom na e, naša načela kojima se vodimo koliko država bi strateški preispitivala e, buduću ekspanziju sjevernog toka kao i geopolitičke i strateške implikacije tog projekta većina zemalja analizira samo učinak na okoliš okoliš ali e, time se zanemaruju e, šire e, geopolitičke implikacije stoga pozivam na komisiju da uđe u dijalog s relevantnim državama članicama i da izvijesti parlament koliko tih država geopolitički procjenjuje planove za stratešku infrastrukturu. Zanima me i kako komisija pristupa tim pitanjima i pozivam komisiju da objavi studiju e, koja bi obuhvatila cijelu Europu o implikacijama Sjevernog toka 2 i kako bi to utjecalo na našu politiku prema susjedstvu i prema Ukrajini. Hvala. Za GUE e klub gospodin Silikiotis. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju. E, udvostručenje sjevernog toka je odgovor na nesposobnost Europske unije da osigura vlastitu energetsku sigurnost i sigurnost dobave energenata. Moramo vidjeti šta se događa kako na jugu tako i na sjeveru Europske unije e, i zbog toga moramo biti zabrinuti jer jasno je da imamo energetske otoke imamo dijelove unije i u sjeveru i na sjeveru i na jugu e, koji nemaju potpunu sigurnost e, dobave energenata smatram da komisija treba prepoznati da moramo više koristiti svoje domaće izvore energije, osobito kad je riječ e, o ugljikovodicima koji se nalaze oko Cipra i u istočnom Mediteranu i uz obalu Sjeverne Afrike. Moramo imati sustav putova dobave ukapljenog e, plina preko Mediterana i time bismo popunili e, ove praznine za zelene e, gospodin Turmes moj kolega je imao inicijativu e, kolege udvostručiti e, sjeverni tok je vrlo loša ideja ja bih to čak nazvao provokacijom e, koja prijeti energetskoj uniji i politici prema susjedstvu strategija Rusije je jasna isključiti Ukrajinu iz tranzita sa svim geopolitičkim posljedicama naštetiti gospodarstvu E, istočne Europe time što će poskupiti i otežiti dostavu plina e, te uništiti konkurenciju. To je protiv interesa Europske unije, to se protivi našoj solidarnosti i našim geopolitičkim interesima u Ukrajini. Siguran sam da većina onih u ovom domu i većina vlada dijele iste argumente, no za to se zalažu važni lobisti e, Suez, dakle francuske, e, nizozemske i britanske e, kompanije, oni nas već lobiraju da budemo e, mekani u svom pristupu prema ovom e, komercijalnom projektu. E, François Hollande i Angela Merkel koji su tu sjedili danas, David Cameron su njihovi saveznici. Pa ih ja pitam gdje je vaša koherentnost kad je riječ o politici prema Ukrajini? Gdje je vaša solidarnost prema istočnoj Europi? Nemojte mi reći da je ovo komercijalni projekt. Ovo je je jedan e, vrlo e, prijeporan politički e, projekt. Zato želim da komisija bude oštra i vjerujem da ovdje imamo pravog čovjeka za to. Savjetujem i predsjednika Tuska da se ne skriva, da ovo ne izbjegava. Ako ovaj projekt ne stigne do dnevnog reda Europskog vijeća, moramo zaboraviti o Europskoj uniji. Ja želim da gospođa Merkel, gospodin Holland, gospodin Cameron objasne ostalim premijerima zašto se zalažu za taj projekt koji izaziva tolike podjele i koji moramo zaustaviti. Hvala. Za FDD gospodin Tamburano. Zahvaljujem. Brojne intervencije su govorile o udvostručenju sjevernog teka kao problemu, ali to je simptom drugih neriješenih pitanja. Europa kasni u energetskoj tranziciji, zato nam još uvijek treba ruski plin mi smo ovo već puno puta govorili u ovom domu, a nitko nije na to obraćao pozornost Ovdje postoji vrlo osjetljiva ravnoteža. Ako ćemo udvostručiti sjeverni tok, a nemojmo zaboraviti da nastojimo pomoći Ukrajini, možda ćemo ponovo imati hladni rat na svom pragu. Nama je potrebna politika Europske unije koja će biti e, snažna i demokratska, jer u ovom trenutku e, suviše lako e, postajemo plijen velike velikih e, energetskih i naftnih kompanija. E, toliko smo se vezali za ideju štednje i euromarke da e, zanemarujemo problem socijalnih sustava na jugu koji su na koljenima mi smo pisali razne rezolucije na tu temu ali moramo uzeti u obzir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 Dakle, samo Njemačka će imati koristi od udvostručenja sjevernog toka. Mi u ovom domu e, moramo e, i uzrocima, a ne samo simptomima. A kad je riječ o energetici, e, Unija je bolesna. Moramo dekarbonizirati našu energetiku kako bismo se mogli uhvatiti u koštac sa problemima klimatskih promjena i oštećenja okoliša moramo imati dobro susjedske odnose sa svim e, zemljama e, oko sebe i ne ovisiti ni o kome moramo biti prvi među jednakima hvala a sada e, gospodin Baj za Hvala vam. Vi stalno pokušavate eh, odgristi ruku koja vas hrani. Mi smo ovisni o tom plinu. Ja se ne veselim ali toga, ali ipak svi moramo konstatirati isto. E, podsjećam vam isto tako da je predsjednik e, Europske udruge za plina e, u jednom časopisu Figaru izjavio u jednom intervju da nakon što je objavljen ovaj projekt za tok rekao da se Europa ne može udaljiti od ruskog plina. Sviđalo vam se to ili ne, to je činjenica. To je činjenica koju Fati Birol e, podupire e, iz Međunarodne organizacije za energiju. Treba priznati i da su to Ukrajinci i njihova trenutna vlast oni koji su e, se najviše razvjesnili zbog toga. Vi ste ih na to potaknuli i oni su obasuli Ruse sa svakakvim nazivima sigurnost eh, tog plinova da prolazi kroz njihovu državu eh, i pruža i njima određenu opskrbu plina, ali Gazprom je često prijetio da će zatvoriti ili je zatvorio taj plinovod zato što je Ukrajina uvijek u sa svojim plaćanjima. Nakon mnogobrojnih bilateralnih i trilateralnih pregovora između Europske unije, Ukrajine i Rusije, komisija je najavila u jednom priopćenju 25. rujna da će 25 milijardi eura dati Ukrajini kako bi mogla platiti račune za ovu zimu. E, zato što izgleda komisija ipak u dolarima razmišlja i zbog toga je tu brojku objavila u dolarima. Tako da će Ukrajinci ove zime imati e, plin, moći će se grijati, ali ipak još nije došlo kraja njihovim nedaćama. Oni nisu svjesni svega onoga što će platiti još kao cijenu zbog svog približavanja Europske unije. E, u sada u svojoj mržnji prema Rusima koji predstavljaju zapravo njihovog povijesnog saveznika, sve to dakle ima učinak na te zemlje Bugarska, Srbija, Mađarska, Italija, Grčka, svi su oni uključeni u ovaj projekt Sjevernog toka. Baez i E.ON, austrijski RNV e i drugi su zatim 4. rujna ove godine morali potpisati odobrenje projekta Sjeverni tok 2 Gazprom će zadržavati 50% e, tog projekta, a francuski će koncern imati 9%. Forum, e, gospodarski forum iz Vladivostoka je bio e, taj ta konferencija na kojoj je objavio taj objekt, ali komisija sada pokušava sve učiniti kako bi unišila taj projekt nakon što su natjerali Rusiju da odustane od južnog toka. To je bio projekt koji je dugoročno bio najstabilniji i to je ono što bi nam i trebalo e, sada u Europi. To smo trebali napraviti, a ne ovaj hladni rat kojeg ste vi prozročili. Gospodin Gospodin B, imate plavu karticu. Želite li govoriti na to pitanje? Gospodin Austrijevićius, imate riječ. Uh, Kolega, čuli smo govor u kojem se hvali Gazprom kao najpouzdanijeg dobavljača plina Evropi. Čovjek bi mogao doći na tu ideju, ali kako objašnjavate situaciju u Gazpromu koja je najkorumpiranija velika kompanija u Europi? Kad vidite goleme zgrade e, koje pripadaju direktorima u blizini Moskve, e, razne, e, razne poslovne aranžmane e, vi u ovome vidite samo e, gospodarska pitanja e, kako objašnjavate višu cijenu za Ukrajinu od cijene za Njemačku ako ste ekonomisti ako na, to, toj bazi formirate cijene kolege ovo je emblematičan primjer e, naše politike koju, vodimo prema Rusiji, za koju se često zagovaraju neki ovdje u Europskom parlamentu. Gazprom do sada nikad nije e, učinio e, neku neki, neku, neki, neku, neki prekid opskrbe, već se tu radi o Ukrajini koji su prestali plaćati svoje račune i koji nisu ispoštovali dogovor i to u visokim iznosima. Riječ sada ima gospodin Jakovin bez e, kluba zastupnika. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, ja bih vas htio za svo poštovanje i pak vam htio skrenuti pažnju na to da je riječ o privatnim poduzećima, a ni u kom slučaju o državnim investicijama Rusije ili Njemačke. Prema tome sve se to odvija potpuno bez utjecaja država. povjerenik Aneta je rekao da će ovaj drugi plinovod pridonijeti diversifikaciji čitave ponude i opskrbe na naše opskrbe energentima, ali mislim da tu ne trebamo pretjerivati da ne ispadnemo smiješni. Gledajte gospodine Buzek, po mom mišljenju riječ je o tome da taj drugi pipeline, taj drugi plinovod, da će on možda i uspjeti da se opskrbljujemo preko Ukrajine, barem jednim ogrankom. Naravno, dame i gospodo, sve je to vrlo još neprozirno, ali možemo ovdje samo pretpostavljati šta se iza toga svega skriva, tko sve ima utjecaja, pa čak i komisija. Ja sam s radošću primijetio da se zeleni recimo bore protiv atomske energije i protiv mnogih drugih stvari, ali ni u kom slučaju protiv onog što dolazi iz Rusije, pa onda tu dolazi do različitih dobitaka i strašnih skakanja u vrijednosti različitih dionica koje su to upletene i za to vezane. Pa onda Poljska, tu su isto čitave mjere poduzete ili predviđene, jer tu ide cijeli pipeline oko Poljske a komisija u tome uopće ništa nije kod toga napravila, a zapravo bi trebala, jer onda idemo po geslu nek se Poljska republika sama zaštiti. A Evropska komisija, kako oni kažu na to, ne vidi tu nikakvu ugrozu po nas. Pa ja na to mogu samo reći da mislim da se de facto mi pretvaramo u jednu agenciju Gazproma, što je jako smiješno. Hvala sada gospodin Karensen. Štovani predsjedavajući štovani gospodine povjereniče. Evropska unija ima veliku stratešku slabost. Kao što znamo, mi ovisimo o uvozu energenata. I pogotovo je teško zato što ovisimo onda o jednom dobavljaču, a to je Rusija i to je naša najveća slabost. Međutim, postoje rješenje. Rješenje bi bilo da stvorimo Europsku energetsku uniju koja bi zapravo na tri stupa se bazirala nama bi kao prvo zagarantirala energetsku opskrbu, pojačala zatim našu kompletnu konkurentnost i na kraju diversificirala naše izvore iz kojih dobavljamo energetiku i energente. Međutim, ovaj pipeline, Nord Stream broj 2, zapravo svjedoči upravo suprotnom koje se događa. Mislimo da se na taj način sa tim plinovodom samo još povećava naša ovisnost o Rusiji, da se smanjuje naša konkurentnost i da se izvori opskrbe energentima nimalo ne diversificiraju, nego i dalje ostaju isključivo i samo u Rusiji pod njihovom kontrolom. Prema tome, ako se, ako se kapaciteti još ovog postojećeg pipelina u dvostruče Nord Streama, onda će Ukrajina ostati u cijelosti izolirana i na kraju krajeva će zapravo biti nesigurna opskrba za Europu, nećemo jamčiti našu sigurnost opskrbe što želimo, a i Ukrajina će ostati izolina. Prema tome što možemo učiniti protiv toga? Možemo se politički boriti protiv toga, ali politički to zaustaviti, kao što se to događalo kod Južnog toka. A onda tu moramo u tom kontekstu zamoliti Europsku komisiju da provjeri kako izgledaju ugovori između velikih poduzeća i dobavljača iz trećih država. Konkretno, to se sve svodi opet na Gazprom. Hvala lijepo, a sada gospodin Valčites. Hvala lijepo, predsjedavajući. Ovisnost Evropske unije o ruskim energentima je zapravo jedan od razloga koji se, nas je doveo do toga da počnemo stvarati energetsku uniju. I zato su e, zapravo onda počele europske tvrtke potpisivati i sklapati ugovore s Rusima da se udvostruči kapacitet sjevernog toka. Međutim, ti spora, taj sporazum zaobilazi jedan dobar dio zemalja članica koje ostaju kompletno izolirane od cijele mreže, europske mreže plinovoda i naftovoda. Prema tome, kako bi se situaciji te zemlje, ako se to sve tako realizira, kako se situaciji mogu naći? Recimo države poput Litve koji su izgradili svoj LNG terminal bez ikakvih sredstava iz Europske unije i oni su učinili sve što mogu da smanje isto tako svoje energetske troškove kao i potrošnju u svoje zemlje. Prema tome, e, što ćemo mi ako se recimo ne možemo našu povećanu potražnju dobiti od partnera poput Ukrajine, a što će i Ukrajina? Stoga naše pitanje, ako želimo povećati našu energetsku sigurnost, naše energetske osobe kako onda možemo milijarde investirati u infrastrukturu koja de facto samo još više vezuje Rusiju, za, odnosno Europu za Rusiju kao svog jedinog dobavljača. To je upravo skandalozno za Europu i mislim da trebamo reagirati prije nego što se sve potpiše jer taj veliki skandal na kraju krajeva potiče, nameće i pitanje u vjerodostojnost naših kompletnih naših institucija. Hvala lijepo, evropskih mislim. Hvala lijepo gospođa Fatiga. Hvala lijepo. Dakle, plinovod Sjeverni tok jest i ostaje jedan kompletan sredstvo pritiska na i moju domovinu, ali i Ukrajinu i mnoge druge zemlje. I u ovom slučaju je u prvom redu pitanje solidarnosti koje se nameće. To moram vrlo jasno kazati, s obzirom na ovaj novi nastanak onog turskog toka. Ka, pa onda znamo da postoji teza koliko je ekonomski splativ jedan ili drugi projekt i to onda postoje razne verzije, međutim mi moramo to staviti u pravi okvir jer to je na glavnom je u pitanju različita propaganda. A pogotovo kad imamo strateške objave različite koje dolaze iz Rusije, to onda pogotovo moramo s rezervom uzeti. Hvala gospodin stroviću gospodine povjereniče, kolege. U srpnju ove godine je skupina parlamentaraca, uključujući i mene, se obratila komisiji i zatražila da napravi procjenu učinka udvostručenja ovog kapaciteta Sjevernog toga. Da vam kažem istinu, povjereniče, bio sam zapravo šokiran vašim pismenim odgovorom na to naše pitanje. Citiram, Dakle, dodavanje kapaciteta sustavu Sjevernog toka je na prvom mjestu i na najvažnijem mjestu jedna ekonomska, ekonomski motivirana odluka. Točka, citat gotov. Dakle, mogu samo reći ništa novo se nije dogodilo, sve je uobičajeno. Međutim, tu su moji kolege iznijeli mnogo dobrih ideja, misli i razmišljanja. Pa vas ja želim tri jednostavne stvari pitati. Prvo, jeste li još uvijek sigurni da je to isključivo jedan komercijalni projekt, bez obzira na sve ono što se događa u geopolitičkom smislu i zaobilazi Ukrajina. Drugo, ne mislite li da je produženje i proširenje Sjevernog toka zapravo ne, ne pridonosi energetskoj uniji i sigurnosti opskrbe? I trećem mjestu, o tome vašoj viziji. Kako vi mislite da to paše jedno s drugim? Udvostručenje sjevernog toka, njegove kapaciteta i ujedno udvostručenje ovisnosti Europe u Rusiji, jer to je jedan te isti jedini zapravo dobavljač. Hvala lijepo, a sada gospodin Ferreira. Hvala lijepo predsjedavajući. Razvoj energetske uloge Unije nije ništa drugo Doli i jedan poraz za vrlo važne sektore industrije i veliki poraz što se tiče nacionalnih e, interesa. Naime, mi vrlo je ambiciozan plan bio kad smo počeli govoriti o učinkovitosti energetskoj, kad smo počeli govoriti o diversifikaciji energetskih izvora, opskrbe energentima, sigurnost opskrbe energentima i za sve, posebno neke zemlje članice, sve smo mi to htjeli, ali to sve velike ambicije se sada zapravo stavljaju u drugi plan, odgađaju jer ovo što se događa nema veze sa svim tim. Prema tome mi tražimo jednu demokratsku i javnu kontrolu onog što se događa jer energija su jedno javno dobro i ne smije više biti u rukama monopolista. Mi moramo te monopole razbiti samo tako ćemo postići jednu energetsku uniju pravednu. Hvala lijepo gospodin Taran. Hvala lijepo predsjedavajući ko povjerenik Sefkovići je već po, zapravo mm, počeo govoriti o pravnim aspektima ovog što se događa. Jer mi znamo da je ovo što se sad trenutno događa de facto jedan dio notornog hibridnog zida i otvaranje puta različitim monopolima jedne države kao glavnog opskrbljivača. I prema tome kad se govori o korporativnim pravnicima svih velikih korporacija koji rade na tome uključujući od Shella i ostalih do ruskog Gazproma znamo ko će iz toga profitirati. Međutim, kad govorimo o našim zakonima mislim da se to ne pomaže i neće učiniti da uklonete zle namjere koje se sad počinju realizirati. Prema tome mislim da bi trebao predsjednik vijeća gospodin Tusk staviti to pitanje na dnevni red samita i tek onda gospođa Merkel i gospodin Hollande budu iz očiju Eve Kiko, Sobotke i tako dalje, tako dalje ako onda budu kroz njihove, s njihovog aspekta gledali, onda će možda shvatiti koja je to zapravo grozna greška da gospoda Putin i gospoda Schröder grada jedan ekološki preštetan ekonomski tragičan za Europu plinovod. Znate, vi ste bili u naftnoj poslovi, ja sam bio u plinskom naftnom poslovi. bio sam nakon rata jedan od graditelja velikog kaspijskog plinovoda u sovjetsko doba. Mogu samo reći da je sovjetska hvaljanje da su oni u stanju dati sav taj plin isporučiti da je to obični blef. Gazprom ima jedva nekoliko milijuna slobodnih kapaciteta da godišnje opće vadi e, tog plina Prema tome, to je zapravo veliki blef i ako se samo na njih oslonimo, onda će ono prvo ubiti Ukrajinu, a poslije sve nas. Gospodine Tarano, vi ste govorili dvostruko duže nego što ste imali pravo prema svom govoru, prema svom vremenu. A sada gospodin Zentfeld. Hvala lijepo predsjedavajući. Jedan od ključnih elemenata za izgradnju energetske sigurnosti i sigurnosti opskrbe Europske unije trebao biti smanjenje ovisnosti Europske unije od uvezenih energenata, posebno s istoka, posebno iz Rusije. Pa prema tome sad je vrlo teško ove investicije u, dvostručenje kapaciteta Nord Streama sad na adekvatan način evaluirati. Osim toga to se uopće ne uklapa u energetsku strategiju Europe. Jedna vrlo čudna situacija. S jedne strane u svim strateškim dokumentima piše i stoji da Europska unija se obveza se Evropska unija obvezala na diversifikaciju kod e, opskrbe energentima. A s druge strane onda imamo poduzeća koja se zatim podupiru takve korporacije koje de facto čine svojom politikom, svojom strategijom i svojim investicijama Evropsku uniju još ovisnijom o Rusiji i ruskoj korporaciji Gazprom. Prema tome tako to trebamo gledati. Kad pitamo komisiju što mi tome misli, oni kažu to je privatna investicija u koju se ne možemo miješati. Međutim u Njemačkoj, u Njemačkoj su recimo mnogi suvlasnici, dioničari da kažem u cijelom tom projektu koji se skupa sa Gazpromom realizira. Pa onda je jako čudno da jedno poduzetnje, tako veliki pothvat godinama traje, godinama se odvija, a da vlada niko ništa ne zna, ne znaju ni zajedničke institucije, a da se to pritom izravno odražava na opskrbu energentima zemalja članica poput recimo Poljske i Bugarske, ali su pogođene i druge zemlje u blizini kao recimo Turska ili Grčka, gdje mi govorimo recimo o gotovo dvije milijarde eura u energentima godišnje. A s druge strane ovdje se udara na velika zvona kako je u pitanju jedan projekt solidarnosti. Mi tražimo i zalažemo se da se projekt jednostavno obustavi. Hvala. A sada gospodin Gerek. Energetska unija. Energetska unija je s jedne strane jedan konkurentno sposobno tržište energentima, s druge strane ono mora biti u skladu sa svim kriterijima ekološke održivosti. Prema tome moramo jačati učinkovitost. Međutim, taj plinovod sjevernog toka mogao bi dati jedan doprinos energetskoj uniji i sigurnosti naše opskrbe. Ako se to sve sad racionalno i dugoročno promatra, a znamo da tu postoje različiti sporovi, pogotovo ovi koji su povijesno uvjetovani i razni drugi, ali dobro, možda bi ta jedno udvostručenje tog plinovoda mogla biti jedna racionalna i dobra ideja. Barem 25% toga je fizikalno i i kemijske gledano će to biti učinkovitije nego da se koristi ugljen, pogotovo kad govorimo o učincima izgaranja po atmosferu i klimatske promjene. Dakle, međutim, mora se uzeti u obzir i, i proizvodnja i troškovi proizvodnje kao što mi to činimo i kod vjetroelektrana i moramo vidjeti da li to može zapravo pokriti naše potrebe u onim vršnim periodima kad imamo najveću potrošnju. Rusi kažu da su oni to sve spoznali, da su toga svjesni i da mogu te potrebe zadovoljiti. Međutim, vidjet će se zajedničke kontrole Europske unije trebaju biti apsolutno uvedene, pogotovo u odnosu na diversifikaciju izvora energije, pogotovo u europskom prostoru. Mislim da bi se tu trebali podsjetiti na naša razumna načela od prije. A sada hvala. Sada u ime EKR-a gospodin Vek, gospođa Van Bosuit. Hvala lijepo predsjedavajući, drage kolegice i kolege. Planovi za udvostručenje kapaciteta Sjevernog toka su zapravo planovi koji se direktno su u opreci određuju ciljevima Europske unije. Jer e, mi ne želimo biti ovisni o ruskom plinu i sad diversifikacijom i, i potragom za alternativnim izvorima energije ćemo jasno ojačati našu poziciju i biti manje ovisni. Međutim, ako mi udvostručimo sjeverni tok, nećemo biti manje ovisni, jer to su de facto Rusi htjeli zbog svojih geopolitičkih interesa. Prema tome što sad mi možemo učiniti ako Rusija recimo zatvori pipu i prestane isporučivati plin? Koje ćemo onda izvore mi koristiti? Stoga bih vas lijepo molila da to još jedan puta kritički razmotrite. Hvala lijepo u ime grupe ALDE. Još gospodin Silimović na jednu minutu. Hvala lijepo predsjedavajući. Mislim da se ovdje plin koristi kako bi se izvršio pritisak u najmanju ruku utjecaj na druge zemlje. Primjerice 2007. godine sve isporuke nafte u Estoniju su bile suspendirane u istom trenutku je postojao prekid e, isporuke plina u Gruziju, pa onda se to radilo isto s Ukrajinom, nakon čega je došlo povećanje cijena. A um, Armenija, Kirgistan, Transdnjestrovlja, Gruzija, u svim tim slučajevima svi su bili zapravo izloženi nakon jedne krize u opskrbi jednom povećanju cijene, ali isto i na Balkanu, Bosnija, Srbija, svi su oni ovisni o ruskim energentima i svi moraju plesati kako Putin svira. Prema tome, da završimo priču ovaj sjeverni tok bi recimo ne bi u nikom slučaju smanjio ovisnosti. Kako ćemo osigurati da nam se ne ponavlja ukrajinski scenarij u budućnosti? Mi se nadamo da će komisija poduzeti mjere da se to u budućnosti više ne događa. Hvala lijepo. A sada gospodin Kristoforu na dvije minute. Izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući. Ono što se ovdje sada želi naglasiti je da svi u dvorani trebamo biti iskreni i objektivni. Još od onog dana kad sam postao europski parlamentarni zastupnik, uvijek iznova sam i od povjerenika i od komisije, od svih uvijek iznova sam slušao, dakle, da Europska unija želi, što se tiče energetske politike, postati neovisna, samostalna, želi diversificirati izvore s kojih dobavlja svoje energente i da se ni u kom slučaju ne želi osloniti na samo jedan izvor, na jednog dobavljača. Pa naravno, mi to svi pokušavamo i svako za sebe može procijeniti kako se to eventualno može još probati postići. Naravno, veliko pitanje za sve nas i u kojoj mjeri nam Nord e, Stream 2 to može pomoć. Međutim, povjerenik je dobro kazao da Evropska unija i treba imati razvoj dobavljače plina. A danas smo čuli razne prijedloge. Jedan od prav, dobrih prijedloga bi bio da se na pravi način koriste izvori samo Europskoj uniji, a mi imamo svoje izvore, imamo izvorišta u sredozemlju recimo. I mislim da bi to trebali apsolutno iskoristiti kako ne bi bili ovisni, kako bi mogli samostalno živjeti. Ovdje se posebno trebamo skoncentrirati na jugozapadni dio sredozemlja jer tamo bi bio jedan Cipar, Grčka, to bi bio važan izvor energije. Cipar, Grčka i druge zemlje bi iz toga izravno koristile i stupile de facto u prvi plan. Postoje i različita druga rješenja, ali mi se čini da ona nisu doista održiva, ta rješenja. Mislim da moramo postupati objektivno, i davati prijedloge koji nisu samo ovog trenutka atraktivni nego imaju i budućnost. U tom smislu trebamo onda proširiti sredozemlje i na istočni sredozemlje i to na adekvatan način procijeniti evaluirati i vidjeti u kojoj mjeri se to može iskoristiti za našu energetsku neovisnost u EU i za sve naše građane. Hvala lijepo. A sada gospodin Kofot na jednu minutu. Hvala vam gospodine Pavaniće. Sjeverni tok ne smijemo proširiti, to je vrlo jednostavno. Moramo biti solidarno, moramo imati održivu energiju, a sjeverni tok predstavlja upravo suprotno od svih tih ciljeva koje mi imamo. Sjeverni tok 2 prolazi oko naših baltičkih susjeda i oko Poljske i izolira Ukrajinu. To nam nije potrebno kada polovica kapaciteta sjevernog toka još uvijek ne iskorištavamo. To samo jačava i nagrađuje Putina, a oslabljuje Europu. Putin koji je e, napao Ukrajinu, koji baca bombe na Siriju i njega ne trebamo nagrađivati. To će pojačati još i našu ovisnost od ruskog plina, a naša ulaganja na području energije trebaju ići ka u smjeru energetske učinkovitosti i energetske neovisnosti i u izgradnji istinskog e, zajedničkog energetskog tržišta. I nadam se, gospodine Pravniče, da ćete se doista angažirati i sve napraviti kako bi se to ostvarilo. Hvala vam, gospodin Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Želim podsjetiti na to da je moja država Poljska od početka ovih pregovora oko Sjevernog toka se izrazila protiv e, ovog proširenja kapaciteta plinovoda. Radi se zapravo o energetskoj sigurnosti. Ali te mjere ne odgovaraju našim ciljevima energetske politike, prije svega ne onoga što se tiče solidarnosti. Europsko zakonodavstvo ako vidimo ovdje osnovna načela naše politike i ako njih ne uzijemo u obzir, onda je to neprihvatljivo. Jedna velika većina europskih država šuti, a osim toga se ovime želi ojačati sigurnost opskrbe za europsko gospodarstvo, ali ovaj plinovod oslabljuje naše tržište, a osnažuje monopol kojeg ima Rusija. I gdje je tu sad solidarnost koja se uvijek iznova traži i koju njemački političar uvijek iznova traže kada se primjerice evo govori sada i o izbjeglicama. Dakle, što se tiče primjernosti, naravno moramo ovdje uzeti u obzir i treći energetski paket. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Čaba Molnar ima riječ. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Uvažene dame i gospodo, uvaženi povjedniče. Pa nije to baš sigurno, dakle, da nam su nam potrebne samo održive, održive energetski izvori. Ne radi se tu o zaštite okološa, ne radi se tu o e, zelenoj politici koju teško možemo potomačiti. Tu se radi o energetskoj sigurnosti Europe, radi se o samom pokretaču e, gospodarskog i industrijskog razvoja. Dakle, u svakom slučaju su nam potrebni tradicionalni energetski izvori, ali isto tako nam u svakom slučaju treba diversifikacija tih izvora, jer bez diversifikacije neće energetski razvoj Europe biti održiv. Prema podacima iz Europske komisije vidimo da su pale energetske cijene na području Europske unije upravo zahvaljujući značajno. Pa i ruski plin bi tu treba odigrati određenu ulogu, ali naša ovisnost ne bi smjela biti jednostrana. E, dakle, Rusi isto tako ovise o nama, jer naspram njihovih partnera na Bliskom istoku smo mi mnogo pouzdaniji, zato što nam je ta energetska sigurnost potrebna na području Europske unije i zbog toga su nam potrebni i obnovljivi energetski izvori, ali isto tako i održivi. Hvala vam. Gospodin Kužmuk. Hvala vam. Pomeniče, predsjedniče. Ovaj projekt Sjeverni tok 2 je prije svega politički projekt, ne gospodarski projekt. Zato što se tu radi o prednostima koje će se iskoristiti samo s jedne strane. Veliki zapadnički koncerni koji su povezani sa Gazpromom, ali isto tako i Gazprom, oni će moći nametnuti još i više svoj monopol. I iako već Europska komisija dugo tvrdi da želi voditi borbu protiv monopola, mi ovdje zapravo imamo pravi dokaz pred nama da se tu solidarnost gazi pa i što se tiče vlada od e, strane 28 država članica. Kada vlade najvećih državih članica traže solidarnost od svih drugih država članica zbog izbjegličke krize, onda u tom slučaju treba tražiti također i solidarnost kada se radi o energetskoj sigurnosti. To se ne tiče samo ovog spomenutog projekta, već isto tako i mjera uvedenih nakon Lisamonskog ugovora. Dakle, radi se doista o tome da se prije svega trebaju spriječiti ova ruska ulaganja. Hvala vam lijepa. Sada gospodin Griffin, gospođa Griffin, jednu minutu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Energetska sigurnost je veliki izazov za Europu. U jednom kaljestu se značajno povećala ovisnost o uvozu energije u proteklih godina, prije svega da se radi o zemnom plinu. U tom kontekstu bih ja htjela naglasiti da rješenja za energetsku sigurnost trebaju uključivati i produbiti produbljenu integraciju naših tržišta, ojačanje naše etike veznih uz energetsku učinkovitost i promicanje razvoja obnovljivih izvora energija. Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjevernog toka ima nekoliko posljedica koje trebamo e, pažljivo analizirati. To treba učiniti Europska komisija. Kao prvo, gospodine Kanjete, Europska komisija mora osigurati da se taj projekt e, proizvede u skladu sa europskim zakonodavstvom o energetskom tržištu. Također pozivam komisiju da hitno prouči što će značiti udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjevernog toka za zemlje srednje i istočne Europe. U našem interesu naći sveobuhvatno rješenje za energetsku sigurnost od kojeg će imati korist e, sve države članice. Ja nisam sigurna da je ovaj projekt dio rješenja. Hvala vam. Hvala vam. Sada prelazimo na postupak spontanog javljanja za riječ. Imamo podugačak popis govornika. Doista vas molim da se pridržavate vremena za govor. Gospodin Hetman. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Vjerojatno je već sve rečeno danas ovome, u ovoj durani, a ja se želim samo osvrnuti na najvažnije točke. Solidarnost i um, sukladno zakonodavstva. To su temelji Europske unije. Međutim, sada nedavno se o tome jako puno govori na području Europske unije. Pa i danas smo u svakoj raspravi mogli čuti da se spominju upravo ta načela i te vrijednosti. Naravno, solidarnost je nešto što vrijedi za sve države članice. E, što, i to je mjerodavno za sve države članice, ali radi se tu i o određenim pravnim pitanjima kad govorimo o sjevernom toku. Kao europljanin ja moram reći da ja sam ja protiv toga. Hvala vam. Hvala vam. Zastupnik Fronzulica je sljedeći govornik. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući. Poveniče, kada je Europsko vijeće u ožuku 2014. godine odlučilo da moramo izraditi plan kako bismo smanjili ovisnost, energetsku ovisnost od Rusije, oni su predložili da osim ojačanja našeg odnosa sa postojećim dobavljačima, dakle izuzevši Rusije, trebamo imati jedan novi cilj u našim politikama kako bismo otvorili put ka novim energetskim izvorima. Ovo Udvostručenje kapaciteta plinovoda Sjevernog toka će se negativno odraziti na zemlje središnje i istočne Europe. To će samo ići na ruku određenih država članica i određenih poduzeća, a to je suprotno načelu solidarnosti i zajedničkog djelovanja koji su sastavni dio zajedničke strategije koju Europska komisija razvila na zahtjev država članica. To je bilo negativan potez nekih europskih država kada se radi o solidarnosti i koheziji Europske unije. Sukladno tome ja smatram da moramo na posljedku ostati pri našoj strategiji o energetskoj sigurnosti ako ne želimo biti ranjivi e, u slučaju prekida opskrbe energijom kada dođe do političkih nemira ili do drugih e, takvih e, situacija. Hvala vam. Hvala vam uvaženi zastupniče. Gospodin Lotis Marijas je sljedeći govornik. Gospodine predsjedavajući, Sjeverni tok 2 pokazuje da i na području energetike je privreda ona koja donosi tu odluku. Gospođa Merkel podupire to i kaže da ne želi pustiti Ukrajinu da padne u nemilost, ali s druge strane e, imaju mnoge države članice poduzeća ugovor sa Gazpromom i to u obliku Sjevernog toka 2. To je najjednostavnije rješenje. Potrošači trebaju pristup energiji, zbog toga je izuzetno važno da se diversificiraju dobavljači e, i e, tokovi. Trebamo imati odgovarajuće južne tokove. To je posebno važno za moju državu Grčku. Razvoj vezani uz Iran i tako dalje, Egipat, Izrael, Cipar i e, sve rezerve energije koje imamo i oko Grčke, sve to ima e, važnu težinu. Moramo stvoriti za to novu infrastrukturu, dakle te e, rezerve energije moramo moći koristiti, ali to treba biti dugo, daleko udaljeno od trojke i od njihovih e, nametnutih pravila. Hvala vam lijepo. Gospodin Rope je sljedeći. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući, poveniče. Komisija ne bi trebala gledati na ovaj projekt samo kao na komercijalni projekt. Trebala bi uzeti u obzir širu sliku, tu mislimo o klimatskim promjenama, o ciljevima iz naše energetske politike. A očito je da je ovaj projekt suprotan našim ciljevima koji su vezani uz diversifikaciju energetske opskrbe. To također nije u skladu s našim prioritetima o ojačanju sigurnosti energetske opskrbe. i e, nije u skladu s našim ciljevima vezano s jačanje infrastrukture na Baltičkom moru. Već danas imamo alternativne izvore opskrbe plinom. Prije, primjerice u Litvi imamo e, LNG terminali, no nažalost oni se koriste samo za trećin, u trećinu svoje, svoje kapaciteta i to iz najrazličitih razloga. Ja se nadam da ovaj projekt neće postati još jedan propali projekt u našoj politici. Zato što se to ne može smatrati kao nešto što je u interesu europske politike. Ne možemo više nastaviti podupirati takve projekte. Hvala lijepa. U ime Europske komisije naš gost, povjerenik Miguel Aljas Kanjete, ima riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici. Htio bih vam svima zahvaliti na vašim komentarima i drago mi je što se slažemo po pitanju ove teme. Dopustite mi da ponovim da u kontekstu energetskih sigurnosti je diversifikacija ključno i to je politika koju Europska komisija razvija. Mi podržavamo sve projekte diversifikacije. Pokrenut ćemo strategiju za prikupljanje i skladištenje uklepljenog zemnog plina ravno početkom sljedeće godine. To je vrlo važno za našu politiku vezanu uz ukapljeni zemni plin u budućnosti. Zatim isto tako podržavamo razvoje vezane uz južni tok. E, od ključnog je značaja da se uspostave oni plinovodi koji se tiču južnog toka. Tu se ne radi samo o Azerbajdžanu, već i o Turkmenistanu i kada uvjeti za to budu dobri, imat ćemo i iranski plin. Postoje novi razvoj na području sredozemlja. Govorimo o velikim količinama plina, gotovo 3000 e, milijardi metara. Isto tako želimo Iberski poluotok povezati sa središnjom Europom. To će nam dopustiti da imamo i priljev tog plina. Dakle, imamo trenutno mnogoboljne projekte. Naša strategija je diversifikacija izvora i tokova. A Sjeverni tok 2 ne slijedi u potpunosti te ciljeve, baš u suprotnom. Ako dođe do toga, onda nećemo samo još i povećati ovisnost Europe u jednom dobavljaču, nego ćemo imati i veću ovisnost Europe u jednom toku. Preciznije rječano, taj projekt bi mogao prekinuti tranziciju kroz Ukrajinu, a 13% e, isporuke plina iz Rusije će se samo, tijekom jednog, samo putem jednog toka dovoditi i to znači da ćemo imati povećane cijene e, sa 40 na 60%. Zbog toga imamo velike sumnje vezano uz ovaj projekt. U tom duhu bitno je imati sigurnu tranzitnu rutu kroz Ukrajinu kako bi tom rutom ruski plin pristizao Europu. Kao što kažem, imamo kapacitete vezano uz ruski plin i zbog toga Sjeverni tok 2 ne može nikad postati projekt od, europskog interesa i nikad ne može dobiti podršku niti financijska sredstva Europske unije. Uvjeravam vas da ćemo nastaviti našu strogu procjenu projekta Sjeverni tok 2 prije svega kako bismo se pobrinuli da se u potpunosti poštuje zakonodavstvo vezano uz unutarnje tržište. Pričat ćemo sa njemačkim regulatorima i sa drugim regulatorima kako bi saznali više detalje o tom projektu. Na tim temeljima će Europska komisija izvući zakljene vezano uz legalnost tog projekta i uz potrebne mjere koje moramo poduzeti. Ja ću držati parlament informiranim o svim razvojima na tom području. Poduzeća treba odlučiti je li ovaj projekt ekonomski isplativ ili ne, ali ako se projekt e, provede, onda će zadaća komisije biti da se u potpunosti ispoštuje sukladnost s europskim propisima. Kao što sam rekao, Sjeverni tog dva mora biti u potpunosti u skladu s europskim zakonodavstvom prije svega vezan uz teči energetski paket, ali isto tako vezan i uz standarde o javnoj nabavi, o okolišu i o tržišnom natjecanju. I osobno ću e, predati veliku pažnju tome. Hvala vam. U ime Europskog vijeća gospodin Nikla Schmidt. Gospodine predsjedavajući. Vrlo kratko. Vijeće zahvaljuje Europskom parlamentu na ovoj vrlo zanimljivoj i korisnoj raspravi i na interesu kojeg pridaje energetskoj sigurnosti, a to uključuje dakle i projekt e, plinovoda Sjeverni tok. Doista, sigurnost energetske opskrbe je važna tema za Europsku uniju, za građane, za njihove privrede sigurnost energetske opskrbe, mislim da je to rasprava dobro pokazala, sadrži mnogobrojne aspekte, okolišne, e, gospodarske, ali i geopolitičke aspekte. Europska unija treba imati viziju i zajedničke ciljeve i govoriti jednim glasom. Energetska unija pruža nam okvir koji bi nam trebao omogućiti da ostvarimo naše ciljeve. Htio bih prije svega, uzevši u obzir što je rekao gospodin Prvenik, ovdje citirati ono što sadržavaju zaključci sa sastanka Europskog vijeća sa 19. i 20. ožujka 2015. Imamo točku D u kojoj se kaže treba učiniti kako bi svi sporazumi koji se tiču kupnje plina od strane vanjskih dobavljača budu u potpunosti u skladu s europskim zakonodavstvom, ne samo što se tiče transparentnosti tih sporazuma i njihove sukladnosti sa propisima Europske unije vezano uz sigurnost energetske opskrbe. Mislim da ono što je povjerenik rekao ide u potpunosti u tom smislu. Stoga predsjedništvo neće propustiti prenijeti ove zabrinutosti koje ste vi večeras izrazili eh, svima kojima je to potrebno. Hvala vam. Hvala vam gospodine ministre. Pani ministrze, zamykam debatę.